Gospodine povjereniče, sad imate e, deset minuta vremena za završnu riječ. Hvala gospodine povjereniče. E, ja sam mislio da su ove posljednje rečenice već otprilike bila indikator toga što želim reći u svojoj završnoj riječi. Želim vam zahvaliti e, na ovoj prilici da porazgovaram s vama. Za mene je to bio jedan pozitivan dežavi doživljaj E, već prvi put sam imao osjećaj da je to manje saslušanje, a više razgovor, razmjena mišljenja. E, tako ja shvaćam e, i svoju suradnju s vama u budućnosti, da ćemo u razgovoru, u dijalogu dolaziti do rezultata i do rješenja koji će nas koji će nam omogućiti napredak. Uvijek, nećemo se uvijek u svemu slagati, to je tako u jednoj e, demokraciji je to realno tako ali to nije tragično e, ja polazim od pretpostavke da e, svi imamo neophodnu volju da u interesu naših građana se pobrinemo za to da se europski projekt nastavi i da dalje napreduje i da se europski interesi u budućnosti još bolje zastupaju a u našem interesu e, je naravno i da damo svoj doprinos razvoju e, zemalja u našem susjedstvu što će doprinijeti poboljšanju situacije građana tih zemalja i da će im bolje perspektive za budućnost koja će im omogućiti da ostanu u svojim zemljama i da njihova djeca i djeca njihove djece imaju perspektivu u svojoj zemlji. Ja želim da u Europi i u europskom susjedstvu E, dođe do jedne ogromne cirkulacije mozgova da se ljudi mogu slobodno kretati da mogu slobodno odlučivati i da e, imaju e, mogućnosti biti tamo gdje žele biti ako u sljedećih pet godina budemo mogli dati doprinos tome onda smo mislim time dali jedan veliki doprinos pred povješću ja vam mogu reći da sam spreman e, raditi predano na tom projektu i e, uzdam se u to da mogu računati na vašu podršku. Hvala lijepa. Hvala gospodine povjereniče. Kao što vidite ovaj odbor je jedan prijateljski nastrojen odbor, to možete vidjeti i po ovom e, aplauzu. Međutim, e, vjerojatno vam je zamislivo da možemo e, prema vama biti i strogi u narednim godinama, ali ovaj aplauz možete tumačiti kao indikator e, toga na koji način je ovaj odbor primio ono što ste rekli. Naravno da se nije svatko mogao složiti sa svakim vašim odgovorom, ali ja vjerujem da imamo dobar, dobre temelje za e, dobru buduću suradnju. i nudi vam naravno e, za sljedećih pet godina e, suradnju ovog odbora. Sada će u dvorani 4Q1 e, se održati sastanak koordinatora, a ovaj sastanak je ovim završen.